Dakle, e, sada imamo mišljenje Afeta u odnosu na razrešnicu e, e, za opći proračun EU, Europska služba za vanjsko djelovanje i opći proračun i predlažem da zajednički o njima govorimo. Što se tiče razrišnice za proračun u AFET-u imamo tu misiju da provjerimo kako se troši novac Europske unije. Istovremeno ne smijemo previše pojednostavniti stvari koje neće uzeti u obzir e, posebnu prirodu vanjskog djelovanja E, evo, naš izvjestitelj, gospodin Mei Marakis, upravo stavlja stvari u kontekst. To je njegov način razmišljanja, pa ću sada njemu dati riječ. On će vam e, dati e, svoje mišljenje i izložiti ga. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. Dragi kolege, ja bih prvo htio zahvaliti tajništvu i svima koji su radili na razradi ovih mišljenja o različnicama, također i Europskom revizorskom sudu na njihovom izvrsnom izvješću. Evropska unija trenutno mora razriješiti čitav niz izazova na području vanjskih odnosa. I upravo zbog toga mi smatramo da e, je sada više nego prije važnije da smo iznimno ujedinjeni i da na međunarodnoj sceni odigramo igramo jako važnu ulogu kada je riječ o tim temeljnim temama koje nas pogađaju. Naravno, mi imamo ovdje priliku da na neki način zajedno sa predstavnicima manjim državama omogućimo da odrade sve svoje aktivnosti, a Europska služba za vanjsko djelovanje mora razmišljati o europskim interesima. Jako je važno da ojačamo e, ulogu ESVD-a kako bi ona mogla realizirati sve te aktivnosti u nadležnostima koje su se sada povećale. U tom smislu htio bih reći da podržavam ono što kaže revizorski sud, Europski revizorski sud, dakle ne smijemo zaboraviti da je naš prvi prioritet upravo predstavljati građane Europske unije. I upravo zato smatramo da je jako važan dio odgovornosti da u mjeri u kojoj to možemo da razmišljamo o tome da koristimo novac poreznih obveznika e, kako bismo mogli osigurati pravodobno i e, pravilno funkcioniranje za Europsku službu vanjskog, za vanjsko djelovanje. I također je nužno osigurati i transparentnost po pitanju korištenja tih sredstava od strane nevladinih organizacija. Osim toga, revizorski sud bi nam trebao dati sve moguće dokumente na raspolaganju kako bismo mi mogli odgovarati na odgovoran znači, način, reagirati na odgovoran način. E, moguće, je moglo se pokazati da postoji jako dobra e, e, zapravo situacija i suradnja između izvjetitelja i izvjetitelja u sjeni i da ćemo na kraju imati jako dobar rezultat. Hvala lijepo. Kolega Andrulakis, izvolite. Zahvaljujem. Evo, ja neću sada e, previše dužiti. Gospodin Memirakis je ovdje odradio jako važnu ulogu u razradi ovih mišljenja s kojima se danas e, suočavamo. Ono što smatram da je važno, a to je da potvrdimo korištenje sredstava u prošloj godini. Dakle, kada govorimo o financiranju nevladinih organizacija, ja mislim da je iznimno važno da istaknemo da nismo uspjeli detektirati nikakvih problema sa transparentnošću, e, samo uz jednu e, iznimku, a to su dijela koja nisu, koja nismo financirali mi, nego znači kada je e, UN bio podugovarač za ta sredstva. Dakle, tražimo od Europske komisije da napravi e, odgovarajući okvir kako bi znači ispravio sve te pogreške koje su nastale. Kada govorimo o e, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, ja bih htio istaknuti da se slažem sa konstatacijom našeg izvjestitelja i mislim da je iznimno važno da E, ojačamo tu službu sa e, ljudskim resursima koji ne dolaze samo iz e, delegacija zapravo iz država članica nego koji su radili već u europskim institucijama. Znači kada govorimo također i o rodnoj i zemljopisnoj teži mislimo da je jako bitno osigurati i također smatramo da nam trebaju lokalni predstavnici za izvješćivanje o zakonodavnom radu. Dakle, vjerujemo da će rezultat biti iznimno pozitivan. Hvala. Dakle, ako... Eh, zanimljivo je čuti eh, što o tome misli eh, zastupnik iz Krete. Imamo li još mišljenja u ime izvjestitelja ili izvjestitelja u sjeni? Nitko se ne javlja. Želite li možda odgovoriti? Ako se nitko drugi ne javlja za riječ, možemo zatvoriti ove izjave. 10. prosinca je rok za amandmane u 11. ujutro. Točka 18. razno. Dakle, nemamo ništa. Sljedeći sastanci 16. prosinca u 7 sati poslije podne u Strasburu, zatim u 2020. 20. siječnja u 15 sati, u Briselu 21. siječnja u 9 sati i u 14.30 u Briselu. Izvolite. Hvala. Imamo dramatičnu situaciju u Iranu, ona je sve gora i gora. Sve više nasilja. Možda možemo o tome sljedeći e, tjedan razgovarati sa našim službama koje nam mogu dati dodatne informacije o tome. Trenutačno Više e, od 750 ljudi je ubijeno, više od 12 tisuća ljudi je e, ranjeno i e, uhičeno. Da, nažalost i ja znam za te brojke. Iranski režim je sve više represivan zbog ovih demonstracija koje su stvarno rasprostranjene. Svakako ću e, e, to reći tajništvu. Pa ćemo onda vidjeti e, kada se možemo pozabaviti ovim pitanjem. Mikrofon. Možda možemo razgovarati o Iranu, ne samo u svjetlu događaja, koji se trenutačno događaju već i e, u jednom regionalnom okviru jer oni su prisutni u Jemenu, Siriji, u Libanonu. E, situacija s Iranom je e, složena. Na vama je da odlučite naravno. Hvala. Ako nemamo ništa drugo, onda zaključujem ovu sjednicu. Svima zahvaljujem i zahvaljujemo prevoditeljima.